i njegovo obrazloženje e, naslov će biti uključen u zapisnik ove sjednice e, rok u kojem Europski parlament mora iznijeti svoje stajalište počinje teći sutra e, zapisnik će biti dostupan članovima zastupnicima na početku sljedeće sjednice ako ne bude primjedaba. Sjednica, e, dnevna sjednica Europskog parlamenta je ovim zatvorena. E, zatvaram za sjednicu.